Uh, Dobro jutro kolege. Imam jedno priopćenje koje se odnosi na odluku odbora INKO da e, započne međuinstitucijske pregovore i to je najavljeno na otvaranju zasjedanja u ponedjeljak 11. ožujka. Nisam dobio nikakav zahtjev za glasovanje na parlamentu, dakle sukladno članku 69c, dakle e, odbor može temeljem toga započeti s pregovorima. Idemo na prvu točku današnjeg dnevnog reda, a to su izjave Vijeća i Komisije o klimatskim promjenama. Moram vas izvijestiti, poštovani kolege, da tijekom ove rasprave nećemo dopustiti niti plave kartice, niti neće biti spontanog javljanja za riječ dajem riječ odmah ministrici Čota koja će uzeti riječ u ime vijeća. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na tome što mi je pružio mogućnost da vam se obratim u ime vijeća na ovu ključnu temu. Svi smo svjesni razmjera i izazova koje sa sobom donose klimatske promjene kao što je pokazala živahna rasprava o tome i u vijeću i u parlamentu. No ipak, globalno djelovanje protiv klimatskih promjena još uvijek je nedovoljno, kao što je to potvrdilo posebno izvješće IPCC-a o globalnom zatopljenju od 1,5 stupnja Celzija. Europska unija odlučna je predvoditi svijet u odgovoru na klimatske promjene i čvrsto stoji za preuzetih obveza, to je potpuna provedba Pariškog sporazuma i također ograničavanje globalnog zatopljenja na mnogo ispod 2 stupnja Celzija. Europska unija se također zalaže za povećanje doprinosa u borbi protiv klimatskih promjena od drugih multilateralnih procesa, primjerice u području zrakoplovstva i brodarstva. Europska unija je na pravom putu za postizanje ciljeva iz e, obnovljive energije i energetske učinkovitosti za 2020. godinu, a također je pretočila u zakonodavstvo svoje ambiciozne ciljeve za 2030. godinu, što će omogućiti smanjenje emisija od barem 40% do 2030. godine e, uz uspoređujući to sa 1990. Glavni elementi glavnog zakonodavstva o klimatskim promjenama i energetici e, su mm, postignuti zahvaljujući radu koji je započeo 2015. godine i koji je dosegao vrhunac intenzivnim pregovorima između dva e, suzakonodavca, odnosno institucija. Primjerice, e, Europski sustav trgovanja emisijama je e, revidiran kako bi uzeo u obzir potrebne e, redukcije emisija u industriji i u energetici i kako bi se uzeli u obzir ciljevi za 2030. godine koji su zadati svim zemljama članicama poput, u sektorima poput građevinarstva, prometa i vodnog prometa. Također u šumarstvu zemlje članice moraju se pobrinuti da na njihovom teritoriju emisije e, stakleničkih plinova ne premaše određene granice. Ako to spojimo sa drugim sektorskim politikama, primjerice e, za e, klimatske promjene, obnovljive energije, energetsku učinkovitost, emisije CO2 iz vozila i također iz floriranih plinova, procjenjuje se da će te skupne politike imati značajan učinak na naša postignuća. Osim toga, Nedavno su na europskoj razini dogovoreni propisi kako bi se osigurala usklađenost između zemalja članica i njihovih dugoročnih planova za zaštitu okoliša i energetiku i također za nadzor i praćenje napretka. No znamo svejedno da trebamo mnogo i od toga još učiniti kako bismo zadovoljili ciljeve iz Pariza i u skladu sa Pariškim sporazumom Europska unija će donijeti dugoročnu strategiju E, za potrebe okvirne konvencije un o klimatskim promjenama do 2020. godine, pozivajući sve druge stranke da na vrijeme podnesu svoje dugoročne strategije. S obzirom na to, Europsko vijeće i Europski parlament su pozvali komisiju da iznese prijedlog jedne strategije za smanjenje emisija do početka 2019. godine i komisija je sukladno tome iznijela komunikaciju u eh, studenom 2018. godine Zeleni planet za sve. Mi pozdravljamo ovu komunikaciju i ističemo da trebamo naprediti rasprave u različitim pravcima kako bismo postigli klimatsku neutralnost kako je predviđeno Pariškim sporazumom. Komunikacija je već razmotrena na sastanku ministara nadležnih za okoliš, energetiku i konkurentnost i predviđene su dalje sektorske rasprave u nadolazećim tjednima i mjesecima. Dosadašnja rasprava je pokazala da svi uviđaju da treba poduzeti mjere i da treba razraditi dalje europske dugoročne strategije i to na sveobuhvatan i holistički način. Vijeće smatra da treba poduzeti sveobuhvatne mjere na svim razinama vlasti, što uključuje također i ne državne subjekte i lokalne i regionalne vlasti u provođenju ambicioznih rješenja na terenu. Priprema europske dugoročne strategije treba također uzeti u obzir i integrirane nacionalne planove za energetiku i klimu zemalja članica koji trebaju biti naravno u skladu sa njihovim dugoročnim strategijama. Ovdje ističem e, da sporazum također smatra da je energetska tranzicija potrebna kako bi se uzelo u obzir i zadovoljenje potreba radne snage u zajednicama jer e, te će mjere posebno pogoditi e, e, zajednice. To treba uzeti u obzir također i u razradi dugoročnih strategija za klimatske promjene na europskoj i nacionalnoj razini. Unatoč neporecivim izazovima prijelaz na dugoročnu ekonomiju koja je otporna na klimatske promjene i emisije je već e, stvorio, e, stvorila posebne prilike primjerice u energetici, građevinarstvu i obnovi zgrada. Tehnološke inovacije će se morati također poboljšati u brojnim sektorima. Istraživanje, razvoj i istraživanje će donijeti do, e, dovesti do novih tehnologija koje će omogućiti borbu protiv klimatskih promjena, ali treba ih ojačati i e, povećati privatne instrumente i omogućiti sinergije sa tržištem kako bismo mogli mobilizirati financijska sredstva iz više izbora. Kako bismo postigli dugoročna smanjenja u skladu sa našom obvezom iz Pariškog sporazuma, potrebno je poduzeti velike promjene i u društvu, dakle glede naših e, odluka potrošnji i također obrazaca e, potrošnje u sljedećim e, desetljećima. Vijeće se raduje daljnjim raspravama o komunikaciji komisije i to na najvišoj političkoj razini. Europsko vijeće će raspravljati o tome na svojem sastanku idućeg tjedna kako bi osiguralo smjernice o sveukupnom smjeru i političkim prioritetima. Temeljem tih e, smjernica vijeće će i produbljivati tu raspravu kako bi e, nastavilo pratiti čitav proces. Vijeće također sa zanimanjem očekuje konferenciju na visokoj razini 2019. godine koja će pružiti mogućnost za mobilizaciju političke volje za e, podizanjem političkih ambicija kao što je i predviđeno na samitu UN-a. Dakle, zajednički moramo pobijediti u rujnu 2019. godine. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospođo ministrice, poštovani kolege. Evo, na znanje onima koji su malo zakasnili. Moram ponoviti da ne prihvaćamo plave kartice, niti će biti spontanog javljanja za riječ. A sada molim povjerenika Kanjeta da uzme riječ u ime komisije. Dobro jutro, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, doista mi je čast obratiti vam se danas na početku ove rasprave o klimatskim promjenama koje pojačavaju svijest javnosti o tome da treba početi poduzimati mjere. Izvješće IPCCA predviđa da moramo e, to smanjenje svesti na e, ne više od 1,5 stupanje i zbog toga moramo odmah djelovati. Ove godine imamo europske izbore i trebamo razmisliti što još trebamo učiniti u Europi i se možemo ponositi onime što smo do sada ostvarili. E, kampanja za europske izbore nam nudi sjajnu priliku da poručimo našim građanima što je već postignuto i svaka europska politička stranka može iznijeti svoja stajališta za budućnost. Kao što možda većina građana još ne zna, ali vi znate, osvojili smo zakonodavni okvir koji je vrlo ambiciozan za razdoblje do 2030. godine, a to ne bismo bili postigli bez sjajnog rada, zalaganja i odlučnosti zastupnika Europskog parlamenta. Sada imamo doista pravu strategiju za klimatsko djelovanje i to je bio jedan od prioriteta Junckerove komisije i to ste vi podržali prije gotovo pet godina. Provedba našeg zakonodavstva za čistu energiju i klimu trebala bi omogućiti smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i za više od 45% u usporedbi sa 1990. No ciljevi nisu niti e, maksimalne granice. Sa pravim e, mjerama možemo ostvariti još i više i to će biti e, moguće zahvaljujući našem zakonodavnom paketu koji smo nedavno osvojili čime se stavlja naglasak na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Naš cilj je od e, e, uštede, uštede od 32,5% do 2030. E, godine moglo bi se ostvariti još i prije do 2023. To potvrđuje da su klimatske promjene i energetska učinkovitost pri vrhu naše agenda i da smo tu ostvarili na pravi napredak. Europska unija predudi svojim primjerom u tom smislu i pretvara svoja obećanja u konkretne mjere. No sada je trenutak e, da e, sagledamo još i dalje u budućnost, do 2050. godine. Morat ćemo poboljšati svoje politike za razdoblje nakon 2030. godine i to možemo samo ostvariti dalekosežnom preobrazbom našeg gospodarskog razvoja, što će omogućiti dakle, klimatsku neutralnost e, i prosperiteta europskim građanima. Dakle, to je e, model koji je pravedan i za građane i za industriju. Zbog toga je u studenome prošle godine komisija osvojila komunikaciju Čist planet za sve, dakle, dugoročnu viziju Europske unije za konkurentnu i klimatski neutralnu ekonomiju. Predlaganjem te vizije mi smo odgovorili na zahtjeve Europskog parlamenta i vijeća. Vizija komisije želi zacrtati jasan put e, klimatske politici Europske unije i dati doprinos ka postizanju ciljeva Pariškog sporazuma. Razmotrili smo osam mogućih scenarija, pet od tih scenarija ostvaruju od 80% to smanjenje do 2050. E, godine, dakle uvođenjem i e, cirkularne ekonomije između ostalog. No budemo jasni, to nije dovoljno kako bismo zadovoljili ovaj cilj od 1,5 stupanj i to nije sve što komisija predlaže. Kako bismo ostvarili taj spomenuti cilj, trebamo smanjiti emisije na nulu do 2050. godine, zbog toga smo razradili dva scenarija koja zapravo postižu e, isti cilj. Dakle, tehnološki razvoj i drugo, promjena ponašanja, cirkularna ekonomija i e, već osvanjanje na prirodu. Klimatski neutralna ekonomija je moguća do 2050. godine ako budemo krenuli e, različitim paralelnim e, putovima, ali to će zahtijevati spoj e, tehnologije i djelovanje. To neće samo zaštititi naš okoliš, nego i modernizirati ekonomiju Europske unije i omogućiti održivu budućnost. Dakle, Treba nam više ulaganja u konkurentne tehnologije i e, trebamo omogućiti građanima bolju kvalitetu života. To znači ulaganje u e, ekonomiju koja se oslanja više na e, lokalna kvalitetna radna mjesta. Drago mi je što su rješenja koje su usvojila parlamentarni odbori potvrđuju ove ambicije i nadam se da će se to potvrditi na sutrašnjem glasovanju. Naša je velika odgovornost predvoditi i pokazati da je moguć e, prijelaz na klimatsku neutralnost, ali i da on nudi velike gospodarske prilike. Jedna takva preobrazba zahtjeva otvorenu inkluzivnu raspravu, dakle trebamo razgovarati sa građanima i civilnim društvom diljem Europe kako bismo e, zajednički dogovorili put naprijed. E, sa svojim suradnicima već sam započeo komunikaciju sa europskim zemljama članicama i javne rasprave i Pozivam vas da svi pridonesete naše vizije za 2050. godinu. Dakle, to je ono na što nas potiču mladi europljani i to je jedan od najvažnijih sastavnih dijelova ove rasprave. Sada već osjećamo posljedice klimatskih promjena, no e, mnogi od nas neće biti e, još živi kako bi vidjeli što će e, se dogoditi 2050. godine, ali mladi europljani koji sve češće i više izlaze na ulice i trgove u Europi će biti na vrhuncu odraslog života 2050. godine i ja pozdravljam njihov angažman jer oni zapravo imaju najveću ulogu u ovoj borbi protiv klimatskih promjena. Moramo započeti taj proces preobrazbe i to brže nego što se to čini danas. Dakle, preostalo je malo vremena kako bismo stabilizirali klimatske promjene i ispunili pariški sporazum. Nije nam još isteklo svo vrijeme, ali ne možemo dalje odlagati. Mjere i e, riječi ovih mladih europljana nas pozivaju na djelovanje i to je naša dužnost i mi smo zacrtali put kako to možemo učiniti i iznijeli smo e, utemeljenu analizu načina na koji Europska unija može ostvariti klimatsku neutralnost i ovaj model se može također oponašati i u čitavom svijetu i e, on zapravo predviđa da klimatska neutralnost, ekonomski prosperitet, društvena pravednost mogu ići ruku pod ruku. Dakle, trebamo čuti ono što nam mladi govore. Moramo ostvariti cilj klimatske neutralne, napredne i pravedne Europe do 2050. godine i na temelju toga moramo poduzeti mjere i akcije koje će nam to omogućiti. Hvala. Evo sada nastavljamo sa govornicima u ime klubova zastupnika. Dakle, u ime Pučana na četiri minute gospodin Lize imate riječ. Puno hvala gospodine predsjedavajući, povjereniće, uvaženi kolege. Priješnji socijaldemokratski kancelar Helmut Schmidt je rekao onaj tko ima vizije, taj treba otići k liječniku. No ja smatram da u politici trebamo imati vizije i to prije svega u europskoj politici. Europska komisija ima viziju koju je predstavila. Dakle, mi želimo postići klimatsku neutralnost do 2050. A ono što je dobro u toj viziji je da je ona podhranjena, e, da je ona, e, da ju podržavaju činjenice. Dakle, na taj način će se stvoriti nova radna mjesta, potaknuti će se gospodarski rast. Ako ćemo doista stremiti ka ovom cilju. Učenici će u Europi izići na ulicu kako bi prosvjedovali za zaštitu klime i kada sutra usvojimo ovu rezoluciju i kada cilj klimatske neutralnosti prihvatimo, onda ćemo već e, izvojevati prvu pobjedu. No, mislim da će se učenici dalje morati zalagati, dalje će morati prosvjedovati i van nastave, zato što nismo samo mi odlučujući, je li vijeće mora usvojiti ovaj scenarij, a to će sigurno biti puno teže nego ovdje u parlamentu. I upravo kako bi pokrenuli vijeće, kako bi prihvatilo ovu strategiju i ove ciljeve i kako bi poduzelo konkretne mjere, mi sada moramo jako dobro razmisliti što ćemo učiniti. Mi kao EPP smo vrlo kritični. Mislimo da e, je 55% do 2030. možda preambiciozno, zato što smo mi upravo e, prihvatili e, zakon o klimi, a vrlo je važno da imamo sigurnost u planiranju. I bojim se da će one države članice u vijeću koje ne žele klimatsku neutralnost, da će one na taj način dobiti u ruke argumente, a mi to ne želimo, zato ako pretjeramo po pitanju ove rezolucije. Zato mislim da smo dobar, dobar kompromis postigli među klubovima i trebali bismo se sutra izboriti za nju. Za EPP je vrlo važno da imamo pravičnu tranziciju ka klimatskoj neutralnosti. Dakle, mi E, moramo pomoći ljudima u regijama koje žive od ugljena, moramo čuvati njihova radna mjesta, moramo isto tako omogućiti e, da se u industrijskim područjima i dalje može emitirati CO2 kako bi ne mogle dalje proizvoditi čelik i tako dalje. To je tehnološki moguće, ali potrebna nam je velika podrška i naš pregovaratelj gospodin Eller danas pregovara unutar trijaloga o ovoj temi. Dakle, da se mi kao Europska unija moramo pobrinuti za to da pružimo podršku takvim tehnologijama. Dame i gospodo, ja sam e, učenike koji su u mojem izbornom krugu prosvjedovali pozvao ka, na jednu raspravu i naravno da su učenici pri tome imali glavnu riječ ta rasprava je naravno održana popodna, ne za vrijeme nastave i ono što je meni bilo važno da se vodi dijalog sa poduzećima. Ja se uvijek često susrećem sa poduzećima koji kažu mi ne uspjevamo u tome, ne možemo se to priuštiti i stoga sada moramo surađivati jer mi nećemo biti uzor svijetu ako smo klimatski neutralni, ali e, jednostavno e, premjestimo industriju u druge dijelove svijeta. Dakle, ne možemo reći zaštita klima umjesto radnih mjesta ili radna mjesta umjesto zaštite klime. Dakle, mi pučani želimo i zaštitu klime i radna mjesta i zato se mi borimo zato da se ova rezolucija koja je sada na stolu bez znatnih promjena sutra usvoji i vjerujem da ćemo onda odaslati ispravan signal. Puno hvala. Hvala, a sada na šest minuta za socijaldemokrate gospodin Bulman. Izvolite, imate riječ. Dragi kolege, u ovom uh, domu su s nama gosti 60 mladih ljudi iz 20 uh, zemalja tamo gore na tribini. Želimo im poželjeti dobrodošlicu jer to su vrli mladi ljudi i oni su predstavnici pokreta mladih za klimu. I zato je dobro da svi zastupnici, svi zastupnici imaju priliku susreti se s mladim ljudima u svojim izbornim jedinicama, ali danas ih možete vidjeti i ovdje što je još bolje. Kreta Thunberg je prošle godine pokrenula pokret, ona je jedna učenica koja je odlučila prosvjedovati pred švedskim parlamentom e, držeći u rukama rukom napisani znak. Ali danas to je veliki pokret, e, stotinu tisuća u više od 70 zemalja, 700 e, gradova. Oni prosvjeduju u okviru ovog pokreta prosvjeduju za budućnost. Ovo je socijalna revolucija koja je sada započela svugdje. Dragi kolege, mi političari, mi zastupnici u parlamentu, mi moramo biti dijelom toga. To je moje čvrsto uvjerenje. još jedan je tu element važan. Mislim da bi oni danas trebali trebali su danas biti ovdje s nama i s nama raspravljati. Oni bi trebali nama postavljati pitanja i s nama razgovarati, a mi smo im trebali davati odgovore. I neki klubovi su zaista to tako i zamislili. Pozvali smo ih da danas s nama ovdje vode raspravu, ali nažalost nismo dobili većinu za to na konferenciji predsjednika. Žao mi je što konzervativci, liberali i ekstremna desnica nisu odlučili dati nam tu priliku za otvorenu raspravu. Nažalost, oni su blokirali otvorenu raspravu s mladim eh, ljudima koji svakog tjedna izlaze na ulice. Možda ćemo imati priliku to ispraviti. Mi, eh, socijaldemokrati, zeleni i eh, GUE, smo pozvali te mlade ljude, budući da nisu a, mogli biti primljeni na plenarnu sjednicu, na sastanke naših klubova ovoga tjedna, da čujemo što oni žele, za što se zalaže, zalažu i e, odgovor je bio vrlo jasan. To je poziv na djelovanje. Zaista je urgentno da nešto učinimo. Molim vas, nemojte odgađati, nemojte biti škrti sa svojim političkim odgovorima, nemojte dalje odgađati, jer radi se o najvećoj prijetnji u ljudskoj povijesti. I da, mladi su u pravu jer oni žele živjeti život bez straha, žele si osigurati perspektivu za sebe, za svoje buduće obitelji i žele život bez devastacije. Zato mladima želim poručiti da nije dovoljno ako se samo smješkamo. Nije dovoljno ako, samo, ra, ako se samo pretvaramo kao da slušamo, a ništa ne činimo ne povlačimo nikakve posljedice. Dakle, moramo E, učiniti neke radikalne poteze ako želimo spasiti ovu planetu i ako želimo da svi na njoj imaju budućnost. Mi to u ovom našem klubu vrlo ozbiljno shvaćamo i rekli smo da ćemo svoje političke programe još jedan puta revidirati i danas smo čvrsto odlučni da ćemo politiku usmjeriti ka održivosti i ka ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. To znači da više nikada ne smijemo voditi e, raspravu o gospodarstvu bez okolišnog aspekta, ali isto tako ne smijemo raspravljati o okolišu bez e, ove socijalne komponente. I isto tako moramo se pobrinuti za to da su svi uključeni, da su svi uključeni u društvo, u izgradnju budućeg društva kojem stremimo. Znači, ekologija nije samo za nekolicinu. Dakle, tamo gdje se zatvaraju radna mjesta se moramo pobrinuti da uložimo u regionalnu politiku, da imamo angažiranu društvenu politiku i isto tako se moramo pobrinuti za to, a to možete prenijeti gospodinu Makronu koji E, upravo savladava svoju lekciju. Poručite mu da se moramo pobrinuti za to da uvedemo pravednost u svoja društva. Ne mogu određene društvene skupine same na svojim leđima nositi transformaciju. Baš u suprotnome, mi ćemo ekološku tranziciju uspjeti odraditi samo ako ćemo uzeti u obzir i socijalnu komponentu i ako ćemo imati dobru socijalnu društvenu perspektivu a to zahtjeva da transformiramo i društvo i industriju i moramo se pobrinuti za to da ovaj svijet u miru raspolaže svojim prirodnim resursima. To mora biti naš program. Ja sam čuo da je Europska komisija rekla kao što je gospodin Lize rekao, e, da se ona angažirala, ali, <laughs> dragi prijatelji, ali bit ćemo uspješni samo ako budemo odlučni. Dakle, ako svi budemo odlučni, onda ćemo u novome sazivu jednostavno od, iz e, pakta za stabilnost i rast napraviti pakt za održivost. Dakle, to onda neće biti samo ekonomska promišljanja, nego ćemo voditi politiku održivosti i na taj način želim poručiti mladim ljudima, borite se i dalje, mi smo uz vas. Uh, Hvala gospodine Bulmane. U ime predsjedatelja, kao predsjedatelji i u svoje osobno ime mislim da mogu reći da ćemo e, sljedeći put održati raspravu s mladim ljudima ovdje u vijećnici. Nadam se da ćete podržati to. Ali sada za EKR, e gospođa Višnjevska na minutu i pol. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Pariški sporazum je put ka čistom okolišu. Potrebna nam je strategija na temelju smanjenih emisija. To je vrlo teško, ali vrlo je važno Dakle, moramo ulagati u istraživanje i razvoj, moramo poticati one regije koje upravo prolaze kroz transformaciju, prije svega u onim regijama koje žive od ugljena, tako je primjerice i u Šleskoj. Tako da se nadam da će i e, ova rezolucija naići na potporu. Radi se o pravičnoj tranziciji. Ako nekoga isključimo, dakle ako isključimo države članice se određene države članice u kojima ugljen igra vrlo važnu ulogu, onda će to biti teško. 80% poljskog energetskog miksa sastoji se od ugljena, a u Francuskoj je to samo 2%. Naravno da mi želimo čist okoliš, ali isto tako moramo državama članicama dati priliku e, koje su do sada više koristile ugljen. Dakle, potrebna nam je pravedna energetska tranzicija koja je pravedna i za one regije sa puno ugljena. Dakle, moramo e, voditi računa o okolišu, o mladima. Znam da su mladi inteligentni, oni znaju da s jedne strane postoji energetsko siromaštvo i zbog toga postoji visoka nezaposlenost. Zato i Francuzi danas prosvjeduju. Dakle, potrebna nam je pravična energetska tranzicija, ali samo ona će, nam, e, ona će nas dovesti do uspjeha. Hvala. Hvala na dvije e, minute, gospodin Gerbrandi. Hvala, hvala predsjedatelju. Danas je vrlo poseban dan jer ne samo što nam buduća generacija doslovno kuca na vrata, nego nas i gledaju, promatraju nas i gledaju brinemo li za njihovu budućnost, a organizacija tih marševa za djecu oni eh, nam ukazuju na to da mi uništavamo njihovu budućnost. Jesmo li toga svjesni i djelujemo li u skladu s time? Bojim se da ne. I ne samo po pitanju klime, nego po pitanju sustavnog uništenja prirode. Europska unija će što se tiče bioraznolikosti propustiti i ostvariti svoje ciljeve, a niti vijeće, niti itko drugi nije poduzeo mjere da se ostvare ti ciljevi mi smo povećali proračun e, za borbu protiv klimatskih promjena, ali je li to e, dovoljno? Ne, svi znamo da se trebamo boriti za 55% do 2030. Ali isto tako trebamo djelovati u svim drugim e, područjima. Ovog ponedeljka, bojim se, smo još jednom pokazali da smo iznevjerili buduću generaciju. Glasovali smo o održivim financijama i bojim se da smo zahvaljujući desnom krilu ovog doma mi smo izbacili svaku ambiciju u tom smislu zato što smo e, i mi pozdravljamo svaki postotak zelenih investicija ali ako ne ozelenimo sve investicije to nema svrhe kao što mi e, kažemo u nizozemskoj brišemo pod dok do voda i dalje curi sve investicije moraju biti zelene i to je način e, da radimo, jedini način. Gospodo i dame, naša buduća generacija sjedi tamo gore. Za nekoliko godina oni će ovdje sjediti. Izbjegnimo situaciju u kojoj ćemo mi sa, sa, sa velikim sramom odozgo gledati jednoga dana kako oni pokušavaju urediti naš nered. Hvala. Sada za zelene e, na četiri minute gospodin Ekut. Hvala vam e, što vodimo ovu raspravu. E, bilo je krajnje vrijeme da ponovno povedemo razgovor o klimatskim promjenama. Mladi ljudi ne žele da im zahvaljujemo što su ovdje, nego žele da djelujemo, žele akciju, žele dijela. Pred deset godina sam e, došao u ovaj parlament, iz znanosti sam prešao u politiku zato što sam primijetio da političari ne djeluje. A krajnje je vrijeme da počnu djelovati. I oprostite, povjereniče, ispričavam se i vijeću, ali vi ste govorili samo o 2050. godini. Ako pogledam što se događa na ulicama, u svim tim marševima, prošli, zadnji put kad sam e, provjeravao, nisam e, nikoga čuo da je rekao da žele viziju za 2050. nego zahtijevaju djelovanje sada. Moramo učiniti više kao Europa. Moramo pojačati napore i zadati si e, više ciljeve. Mi ovdje samo govorimo o dugoročnim strategijama. Gospodin Lize je čak e, rekao prvo se pozabavimo dugoročnom strategijom jer možda će to prodrmati neke zemlje. E, ako e, sada e, poduzmemo nešto. Pa u tome je i svrha, to trebaju činiti, trebamo ih uzdrmati, trebamo djelovati. Jedan od slogana kaže da je da je klima banka, do sada bismo je već bili spasili. Mi svakako možemo učiniti više, a marševi za klimu e, na ulicama ne samo koje provode mladih, nego se odvijaju i prosvjedi, veliki prosvjedi. 40 tisuća e, prošli tjedan u Nizozemskoj, dva puta 70 tisuća u Belgiji ovoga tjedna. To je socijalni pokret koji ne smijemo iznevjeriti. Oni zovu Europu, pozivaju Europu da učine više. I ako želimo govoriti o budućnosti Europe, to je upravo budućnost Europe. Budućnost Europe su zelena radna mjesta. I još jedan komentar mom dragom kolegi Peteru Lizeu. Kada govorite o budućim radnim mjestima, morate govoriti o zelenoj tranziciji. Druge regije u svijetu se pokreću, investiraju, čine nešto. Pogledajte Kaliforniju, ali pogledajte i solarne ulaganja u Indiji. Pogledajte električni promet u, odnosno prijevoz u Kini. E, njemačka automobilska industrija više investira u električni prijevoz u Kini nego u Njemačkoj a vaša radna mjesta nisu u Kimi, nego u Njemačkoj. Dakle, moramo pojačati napore i djelovati. I e, ne samo govoriti o ciljevima. I dobro je da se ljudi uzrojavaju, jer evo, ovo je rasprava, uvijek svi govore da e, cijelo vrijeme činimo isto i imamo iste e, ciljeve, ali ovo pokazuje da ne, jer ako učinimo više od zadanih ciljeva, vidite da ova strana parlamenta još uvijek brani interese fosilne industrije. Što se tiče financija, mi govorimo, nećemo govoriti o negativnom učinku financija, nego samo onom malom zelenom kutku. Što se tiče poljoprivrede, nismo ništa učinili da bi poljoprivreda zaista postala zelena. Što se tiče prometa, još uvijek kasnimo sa novim prometom budućnosti, a što se tiče klimatskih promjena, ne ispunjavamo svoje ciljeve i potrebne ciljeve. Sutra je prvo glasanje za više e, ciljeve ali umjesto praznih riječi vrijeme je da zaista nešto poduzmemo. Hvala gospodine Eichhout. A sada za na minutu i pol, gospođo bojlen izvolite. Poštovani kolege, Greta Thunberg nije mogla obratiti se ovom parlamentu zato što se organu vlasti obraća govoreći istinu, a istina je da nismo uspjeli poduzeti e, bitne e, hrabre korake. Sve više mladih e, ljudi štrajka, a mi imamo još manje od 12 godina da ovaj nered počistimo dva stupnja više nije dovoljno. Izvješće IPCC-a nam je reklo da moramo ostati ispod 1,5 stupnja ako želimo spriječiti katastrofu. Rapidne, daleko sežne promjene su ono što je potrebno. Rapidno i dalekosežno sežno nije nešto što nudimo ovo zajedničkoj rezoluciji. To je kao da meteor kreće prema zemlji, a mi smo otvorili kišobran. Ne, idemo, ne dolazimo ni blizu onoga što trebamo učiniti. Tu se ne radi o političkom kompromisu, radi se o slušanju znanosti, a propust sutra da podržimo amandmane da se smanje emisije e, za najmanje 55%. Nije samo uvreda aktivistima koji danas sjede na galeriji, nego je i slanje poruke njima da je budućnost e, nebitna. Kolege, vrijeme je da povedemo. Hvala gospođo Bojlen, a sada za FTD na minutu gospođa Evi. Hvala gospodine predsjedatelju. Poštovani kolege, e, znamo svi e, za ovu parabolu sa skuhanom žabom i za to su čuli također i građani koji prosvjeduju van europskih institucija za svoju budućnost. No, to opisuje ono što se događa zapravo jer se mi polako kuhamo jer se naš planet polako zagrijava. Naravno, odgovornosti su više struke, naročito na globalnoj razini, ali jesmo li mi u Europi dovoljno učinili? Jesmo li dovoljno učinili kako bismo osigurali budućnost ovom planetu i kako bismo osigurali pravi prijelaz na ekonomiju sa nultim emisijama kada je riječ o proizvodnji, potrošnji i čitavom društvu? Nažalost, mislim da nije tako. Nije tako zato jer ciljevi koje smo si zacrtali još uvijek su na papiru i nisu dovoljni za smanjenje temperature, a e, buduće ciljeve tek treba donijeti. Dakle, ja molim e, kolege, komisiju vijeće da prestanu sa mjerama štednje, da e, prestanu sa ograničavanjem ulaganja u obnovljive energije, dakle ne možemo to više računati kao dug, to moramo razvojiti od pakta o stabilnosti. Evo ja ću sutra izaći na trg i prosvjedovati zajedno sa svim mladima. Hvala gospođo Evija, sada za ENF, ENF, gospođo Melan. Hvala vam najljepša. Klimatske promjene su ključni problem za sve stanovnike planete i zato moramo tome pristupiti na odgovoran način, moramo biti učinkoviti E, kako bismo spriječili dva fenomena. Onaj koji je uzrokovan ljudskim djelovanjem nakon 200 godina divlje industrializacije e, i nekontroliranog korištenja fosilnih goriva. Drugi e, proces je prirodni proces na kraju prošlog ledenog doba temperatura se podignula za četiri stupnja, a e, sada mi moramo nešto učiniti. E, Pariz je ponudio neka rješenja, a mi moramo ispuniti ta obećanja. Moramo reći ne globalizaciji i e, stavljanju cijene na zrak i vodu i druge nužne prirodne resurse. moramo podhitno izaći iz dogmatizma i hvala vam i ispričavam se, ali iskoristili ste svoje vrijeme. Završili smo sada sa popisom govornika, a sada bih pozvao povjerenika Kanjetea da odgovori na ovu raspravu, da zaključi raspravu. Hvala vam e, gospodine predsjedatelju, hvala vam e, svima na ambiciji i na kapacitetu da razgovarate s mladim ljudima, ali kada razgovaramo s mladim ljudima moramo reći da e, reći, ustvrditi da komisija nije ništa učinila za klimatske promjene u posljednjih pet godina, to jednostavno nije istina. U proteklih pet godina smo po pitanju akcije za klimu učinili više nego ikad. U Parizu smo potpisali prvi međunarodni obvezujući sporazum o klimi. Komisija je bila ključna za taj proces. Prije svega, dakle, imamo taj sporazum u kojem smo postavili potrebne ciljeve za zaustavljanje klimatskih promjena. I uz pomoć ovog doma smo započeli e, zakonodavni proces, pokrenuli zakonodavni proces i hvala ovom parlamentu što su podignuli e, ciljeve za obnovljive izvore energije, za automobile, za sve. Hvala vam i bravo, na dobrom smo putu. A komisija kaže uz punu odgovornost 2030. E, godine ćemo sve zbrojiti i oduzeti i vidjeti što je učinjeno. Mladi ljudi kažu da je hitno da djelujemo. Ono što je komisija u svojoj komunikaciji predložila jest da ćemo do 2050. postati klimatski neutralni. A to je najmanje 10 godina prije onoga što znanost kaže da je potrebno. E, IPCC govori o godini 2061. I naravno da imamo odgovornost brzo djelovati. S tim se potpuno slažem. Ali sada imamo zakone, imamo e, pregled, a to nije dovoljno. Ovaj parlament i komisija imaju ogromnu odgovornost. Ako se svi složimo da moramo povećati ambicije, neće biti problema u vijeću da se donesu odluke da se podrži cilj do 2050. za klimatsku neutralnost. Znači, ako imamo e, cilj, morat ćemo povećati ambicije. To je ono što mi ovdje činimo. I ja očekujem na europskim izborima široku raspravu o toj temi, jer mladi slušaju, europski radnici čekaju i slušaju, eh, a eh, tranzicija mora biti socijalno pravedna jer ne možemo ostaviti ljude bez poslova zbog toga. Moramo uključiti eh, građane Radi se o pravoj revoluciji i svjesna sam toga da e, je komisija predložila nešto vrlo ambiciozno. Tiče se svih sektora ekonomije. Radi se o dubokim, dalekosežnim e, promjenama. E, a sada imamo priliku odgovoriti na zahtjeve mladih ljudi, a Europsko vijeće mora odobriti te smjernice koje će biti smjernice za politike u sljedećem sazivu da odgovorim e, kolegi liberalu. Mi moramo poštivati i mlade, ali i radnike u svim industrijama u Europi. Energetska tranzicija i borbe protiv klimatskih promjena će biti uspješne ako nikoga ne zaboravimo u tom procesu, a to je naša odgovornost u kampanji, prije kampanje, a i u budućnosti. Hvala, hvala povjereniče na ovom pozitivnom odgovora. Sada gospođa čoto u ime vijeća. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, još jednom hvala vam na ovoj raspravi. Želim zahvaliti mladima koji sjede na tribine. Europski parlament i vijeće općenito i uvijek dijele razne aspiracije i dvojbe u pogledu ove teme. Važno je razmišljati i razgovarati o tome kako možemo europsku ekonomiju transformirati kako bismo osigurali najbolju moguću budućnost za naš okoliš, za naše građane, za naša poduzeća i industriju. Europska unija je već dugo predvodnik u djelovanju za klimu i trebamo zaista povesti svojim primjerom. Pod rumunjskim predsjedništvom vijeće nastavlja rad na svim aspektima koju je, vizije koju je predstavila komisija s ciljem da na kraju dobijemo e, jasan i usredotočen e, program za dalje djelovanje. Hvala vam još jednom na pažnji. Hvala gospođo ministrice, kolege, dame i gospode. Dobio sam e, devet e, prijedloga za rezoluciju e, za ovu raspravu. Jedan od odbora za energetiku, drugi za zdravstvo i sigurnost hrane, jedan od FTDA, a jedan od zelenih, jedan od socijaldemokrata i jedan prijedlog je došao od kluba ALDE, isto tako jedan prijedlog od e, kluba EKR, er, jedan od EPP-a e i jedan od kluba GUE. Znači sve skupa devet prijedloga. Rasprava je sada zatvorena, sutra ćemo glasovati ni na nekoliko minuta moram eh, prekinuti zasjedanje jer eh, sljedeća točka počinje u 10 sati. Čekamo gospodina Barnjeja i druge kolege da nam se pridruže. Ispričavam se na ovom eh, prekidu i hvala vam na disciplini tijekom ove rasprave. Još jednom hvala mladima što su nam se pridružili i nadam se da ove snažne riječi, obećanja nisu prazna obećanja nego da će se prenijeti u dijela prekid eh, do 10 sati. Hvala.